plenarnog zasjedanja. Mogu vas samo obavijestiti da je protokol sjednice od jučer na raspolaganju. Ima li kakvih komentara ili prigovora? Ako nema, onda vas želim